predsjedatelju, poštovani kolege. Zapravo ne bismo trebali voditi raspravu o antisemitizmu, rasizmu i mržnji u Europi, ali to je nažalost nužno. U Europi antisemitizam je u porastu, a to vrijedi čak i za moju zemlju, Švedsku. Prema Eurobarometru antisemitizam eh, bilježi najveći porast upravo u Švedskoj u ovom trenutku. Židovi se ne sjećaju više slobodnima nositi pokor za glavu ili Davidovu zvijezdu. Dakle, borba protiv antisemitizma treba biti snažniji prioritet Europske komisije. Ne razumijem zašto se u radnom programu komisije uopće to ni ne spominje. Htio bih čuti objašnjenje toga. I za kraj imam tri konkretna prijedloga za komisiju o inicijativama koje može poduzeti kao prvo. Treba ojačati izvajanje sredstva za edukaciju mladih o holokaustu i o zločinima iz u Europi. Drugo, treba blokirati vanjsko financiranje fundamentalizma u Europi i treba kao treće spriječiti širitelje mržnje da dođu u Europu kako bi širili svoja uvjerenja. Dakle, trebamo konkretne mjere kako bismo stali na kraj rasizmu i antisemitizmu u Europi jer to ne smije postojati na europskom kontinentu. Hvala vam lijepo, gospodin Hvala gospodine predsjedatelju. U posljednjih nekoliko godina došlo je do e, zabrinjavajućeg porasta slučajeva antisemitizma u Europi i u svijetu i u mojoj zemlji u Italiji. Nedavno su se pojavili antisemitski natpisi i simboli na e, domovima preživjelih ili aktivista za ljudska prava. To je vrlo ozbiljna pojava koju prikrivaju vrlo često stranke koje koketiraju s antisemitizmom kako bi pridobili birače i oni često daju e, antisemitske izjave mm, i opravdavaju holokaust. Prije nekoliko tjedana čuli smo govor Liljane Segre koja je preživjela Auschwitz. Trebamo slijediti njezin primjer jer je ona pozvala na raspravu o antisemitizmu zajedno sa e, čelnicima desničarskih stranaka. E, Znamo kako bismo se borili protiv antisemitizma, moramo se jasno postaviti protiv rasizma. Dakle, Europski parlament treba se u prvom redu boriti protiv toga. Osnivanje radne skupine za antisemitizam je važan korak, ali trebamo nastaviti na tom putu. Hvala. Herzlichen Dank. Hvala. Gospođa Hakarajnen. Izvolite. Gospodin Hakarajnen. Da ne bismo zaboravili istinu. Podsjetimo se. Prema ispitivanjima javnog mjenja, židovi kažu da nasilje nad njima uglavnom čine muslimani e, te pripadnici ekstremne ljevice i ekstremne desnice. Naravno da moramo učiniti nešto kada se radi o takvom ponašanju i o antisemitizmu. Međutim, lako je danas ljude optužiti da su rasisti. Ako ste nacionalist, odmah ste optuženi za rasizam. Kad se ne držite činjenica, možete bilo koga optužiti da je rasist i osjećati se strašno ponosnima što ste to učinili. Prelako je, rekao bih, napadati ljude zbog nacionalističkih e, stajališta, a ponekad se čak i pravosuđe uplete u ovu igru i kažnjavaju one e, koji su samo domoljubi, a naziva ih se rasistima. Kolege, u siječnju smo proslavili oslobođenje Auschwitza i želimo se pobrinuti da se to nikada ne ponovi. Nažalost, još uvijek imamo prilike vidjeti da se nad jezidima, koptima, kurdima, muslimanima, palestincima, romima i svima ostalima čine nevjerojatna strašna djela. Zaista možemo vidjeti da ih se napada moralno, psihološki i fizički. a istovremeno sve to prati i jedan diskurs koji je usmjeren na podjelu, a ne objedinjavanje. Vrlo je važno da se uhvatimo u koštac sa ovim velikim izazovom i pokažemo solidarnost posvuda i za sve. Angažman protiv diskriminacije mora biti univerzalan, neovisno o podrijetlu, vjerskim uvjerenjima, spolnoj orijentaciji ili bilo kojoj drugoj osnovi i vrlo je važno definirati tko je žrtva, a tko je nasilnik. E, nije E, potrebno biti ženom da bi se branilo ženu, nije potrebno biti homoseksualcem da bi se branilo homoseksualca, nije potrebno biti musliman, židov ili neke druge vjeroispovijesti da bismo branili židove i muslimane. Moramo ustati svi za sve. Hvala. Hvala, gospodin Fondra Aleksandar. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja mislim da e, sve političke izjave blijede pred brojkama koje su neumitne. Antisemitizam u Europi raste i to je činjenica. U deset godina 60 tisuća židova napustilo je Francusku to su brojke koje je dala Agencija za temeljna prava, a imamo prilike prema tim podacima vidjeti da je 30% židovske zajednice u Europi razmišlja o tome da ode iz Europe. U pet godina broj antisemitističkih e, kaznenih dijela udvostručio se u pet godina i skočio na 44%. U Belgiji E, je skočio na 42%, također gotovo u dvostročenu pet godina. U Mađarskoj, zemlji koju se često napada, možemo vidjeti da je to jedina zemlja gdje e, je zapravo došlo do pada e, ovakvih vrsta kaznenih djela i to za 10%. Što moramo učiniti? Kao prvo moramo definirati što je to antisemitizam, zabraniti Hezbollah i moramo stati na kraj antisemitskoj protuizraelskoj vanjskoj politici. Kolega, prihvaćate li plavi karton? Prihvaćate li plavi karton? Prihvaćate li plavi karton, kolega? Dakle, ponavljam pitanje, prihvaćate li plavi karton? Da. Gospodin Polčak ima pitanje za vas. Izvolite. Hvala lijepa kolega što ste prihvatili plavi karton. Slušao sam vaše izlaganje i moram reći da ste rekli neke stvari koje sam i ja želio reći, ali želim također iskoristiti ovu priliku da kažem da rasizam nije samo antisemitizam. Vi ste govorili samo o antisemitizmu i mržnji prema židovima. Međutim, postoje i drugi oblici rasizma. Smatrate li da su i oni nešto što se tiče temeljnih prava? Da, naravno, svakako, ali antisemitizam s obzirom na povijest ovoga kontinenta i s obzirom na ono što se događalo u 20. stoljeću je prema mojem mišljenju ogroman problem. Gledam brojke. Brojke su jasne i jasno pokazuju koliki je obim toga problema, a to je povezano s našim migracijskim politikama. Ne smijemo se skrivati od toga i ne smijemo dozvoliti da se odamo političkim izjavama. Sve te političke izjave blijede pred brojkama. Naša agencija, Europska agencija za temeljna prava, pokazala je kako stvari stoje. 60 tisuća židova. To je ogromna brojka. Hvala. Sljedeći govornik. U prošlih, eh, prošlih deset godina antisemitizam ponovno je digao svoje ružno lice u Europi. Prema e, Eurobarometru iz 2019. godine možemo vidjeti da zapravo postoji velika razlika u e, percepciji antisemitizma. 90% židova smatra da antisemitizam rasta, ali s njima se slaže samo 36% ukupnog broja europskog stanovnika. Europa ne smije dozvoliti da se širi otrov antisemitizma. Treba podržati, treba zaštititi svoje židove i treba E, djelotvorno e, sankcionirati e, počinitelje antisemitskih kaznenih djela. Naj E, veća prijetnja koja predstavlja zaista ozbiljnu prijetnju u Europi drugdje u svijetu je Hezbollah koji to e, čini putem svojih e, suradnika. Međutim, Europska unija zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom, Kanadom i SAD-om odbija stati na kraj E, ovoj e, praksi i zabludi koje se držimo, a to je razlika između političkog i vojnog krila Hezbolaha. To je smiješno. To licemjerje treba zaustaviti. Hezbolah u cijelosti treba biti stavljen na e, teroristički popis EU-a ako želimo biti djelotvorniji u borbi protiv antisemitizma i groznih zločina do kojih vodi. Hvala. Gospođa Silvija Spurek, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Kao što smo već imali prilike čuti, Agencija za temeljna prava i istraživanje Eurobarometra pokazuju da je u porastu antisemitističko naselje u Europi. Prema anketi Agencije za temeljna prava, e, ljudi ne mogu slobodno živjeti bez brige za vlastitu sigurnost i sigurnost članova svoje obitelji. Rasizam i antisemitizam i dalje e, poriču mnogi političari, mnogi mediji, a isto tako i znanstvenici diljem Europe. Kada sam bila zamjenica e, povjerenika za ljudska prava, često sam čula da u Poljskoj nema antisemitizma a istovremeno imali smo prilike vidjeti da postoji govor mržnje, nasilje i antisemitizam. U 21. stoljeću smo i sve veći broj ljudi u Europskoj uniji smatra da se može prema drugome ponašati drugačije i mrziti ga zbog vjerskog uvjerenja, boje kože ili političke pripadnosti. To je neprihvatljivo. Europska unija hitno treba strategiju kojom će se boriti protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije kako bi se spriječilo i borilo protiv ovog fenomena i kako bi se zaštitilo ljudska prava. Hvala. Gospođo, prihvaćate li e, plavi karton? Da, izvolite. Imam pitanje za kolegicu. Kada ste bili u uredu pravobranitelja. Sjećate li se kako je policija reagirala na antisemitističke incidente? Ja sam u to vrijeme bio ministar e, unutarnjih poslova. Svaki znak, najmanji znak antisemitizma e, uvijek je pratila reakcija policije. Nikada se nije prihvaćalo antisemitističko e, ponašanje. Stoga vas molim da ne navodite kolege na krivi put. Napravili smo dvije greške. Dakle, kao prvo, e, posljednji govornik je već bio uzeo riječ i nije imao pravo na pravu karticu i nije sada niti postavio pitanje, nego je dao izjavu, tako da sada dajem riječ e, zastupnici Spurek. Želite li odgovoriti? Da, hvala vam. Željela bih odgovoriti na ovo nepostojeće pitanje. Nije dovoljno da intervenira policija, nije dovoljno da se e, donese presuda ili da tužitelji e, kazneno gone počinitelje. Nisam vidjela odlučnost u sprečavanju budućih takvih događaja kakve bih željela vidjeti. Kada sam radila u uredu e, pravobranitelja u Poljskoj, očekivalo se osudu sa najviših vrhova vlasti, a to se nije dogodilo. Hvala. A sada gospodin Polgaru. Tema večerašnje rasprave e, je tema koju se često vraćamo u ovome domu i to je dobra stvar, ali uvijek se tom temom bavimo na jedan e, aktivistički i nepotpun način. Činjenica jest da Većina nas nikada ne spomine protukršćansko djelovanje diljem svijeta u kontekstu ove teme. Vidimo da se napadaju kršćani diljem svijeta, da se uništavaju crkve, da se uništava ono što njima važno. Treba postaviti pravo pitanje, a to je očito pitanje koje ljudima smeta. Koji je glavni razlog, koji je glavni motiv za takvo antikršćansko ponašanje? Odgovor je jasan. To je rast um, islamizma, Eh, i tog novog totalitarizma zbog kojeg naši narodi pate. Eh, bojim se da ste eh, fulali metu. Cijelo vrijeme upirete prstom na populiste a ne upirete prstom u one koji mrze našu civilizaciju, mrze našu kulturu, ne želite se boriti protiv onih koji nam žele nasiljem nametnuti barbarsko društvo. To je nešto što bi trebalo biti naša zajednička borba, zajednička borba protiv islamizma, radikalizma, terorizma koji predstavlja najveću moguću prijetnju demokraciji 21. stoljeća. Hvala. Sljedeći ima riječ. Kojking. E, Dobar dan svima. Sve smo već čuli, ali reći ću da je antisemitizam doveo do najvećeg zločina čovječanstva i to je dovelo do najvećih zločina protiv čovječnosti. Čak i novi poredak demokratske Europe mora se zasnivati na antisemitizmu. Antisemitizam je ukorijenjen sada u našem društvu i to je pojava koja nije zanemarujiva. Antisemitizam se jača zahvaljujući i desnom ekstremizmu i zbog eh, rada desnih stranaka širi se antisemitizam. Dakle, oni pokazuju prijezir prema građanima na taj način. Mi se tome moramo suprotstaviti. Naša zadaća je iskorijeniti antisemitizam iz glava ljudi i zato nam trebaju junaci, građani koji će se usprotiviti toj pojavi jer su oni pravi junaci. Eh, hvala riječima zastupnik Nuno. Evo slušamo ovaj, razgovor, ovu debatu o antisemitizmu i prisjećam se onog što se dogodilo u Bordeauxu kad je jedan Portugalac spasio 23 e, eh, židova koji su bježali od nacizma. To se dogodilo e, u jednom trenutku kada je došlo do suspenzije viza židovima kojima, i to bez, ikakvog, e, bez ikakve razlike. E, na taj način se je platila najveća cijena. Ukinuta mu je uloga, odnosno pozicija konzula, a zapravo se radi o čovjeku koji je zaštitio na tisuće ljudi, a na kraju umro u teškom siromaštvu i osim toga je bio odjeven, dakle umro je odjeven u doniranu odjeću. U Jeruzalemu mu je odana počast o kome je riječ o suradnji između nacija, o dakle o jednom čovjeku kojemu je posthumno odana velika počast u Portugalu i mislim stoga da ga treba, da ga se treba prisjetiti na globalnoj razini. Bio je to jedan izniman čovjek, čovječan, E, iznimno moralan i to je ono što će nas kao e, u parlamentu motivirati i to je ono što sam ja kao portugalac i zastupnik htio istaknuti. Hvala vam lijepa, gospodin Lukas Kohut. Hvala vam lijepa. 75 godina nakon holokausta antisemitizam, mržnja, rasizam i ksenofobija su u porastu u Europi. Samo u moje zemlji u Poljskoj imamo E, e, situacije koje sam parlament osuđuje. Ja nisam osoba koja pripada e, židovskoj niti LGBT zajednici, ali ne mogu ne reagirati jer mržnja uništava ljude i demokraciju i slobodu i solidarnost koji su temelje te iste demokracije. E, već smo spomenuli Marijana Turskog, e, preživjelog iz holokausta, koji je rekao da e, se tako što nije dogodilo preko noći, već se dogodilo korak po korak kako je društvo prihvaćalo posebne radnje diskriminatorne i, kako, i tako su se izgradili na kraju koncentracijski logori. Predobro poznajemo povijest i ne smijemo dozvoliti da se ona ponovi. Mi kao parlament moramo se boriti protiv svih oblika mržnje i diskriminacije. Hvala. Hvala vama, gospodin Nikolaus Fest. Hvala. Glavni problem e, jest e, licemjerje u ovom domu. Gospođa Ris je govorila o jednoj židovi koja je ubijena u Francuskoj, Elani Lini, a tko je bio za to kriv? Jedan muslimanski imigrant. Ovdje ne govorimo o tome da BDS nikad ne, nije stavljen na popis terorističkih organizacija, ne spominje se ni Hezbola. A u isto vrijeme ovaj parlament želi otvoriti granice i omogućuje preseljenje i također sve više imigracije, odnosno sve više muslimanskih imigranata u Europi. Židovi u Berlinu kažu da veliki broj napada počinjaju upravo muslimani. I naravno oni financiraju antisemitizam u Palestini, Fatah i Hamas. Ako želimo se boriti protiv antisemitizma, moramo iznad svega stati na kraj ovim oblicima financiranja. Hvala. Molim vas da ne koristite ovakve izraze poput e, licemjerja, u ovom domu kako biste to primijenili na druge kolege. A sada e, riječ ima zastupnica Dupont. Gospodine predsjedatelju, poštovane kolege, Prva rasprava o antisemitizmu u ovom sazivu u ovom domu daje dojam e, da se sada prisjećamo događaja holokausta koje smo obilježili prije dva tjedna i naše zalaganje protiv, antisemitizma mora biti jače nego i kad antisemitizam i druge slične pojave u, su u porastu i tome moramo stati na kraj. Također, To osim naše pozornosti zaslužuje i e, naše zalaganje, aktivno zalaganje protiv ovakvih pojava. Rečeno je da se e, mnoga ovakva dijela ne smatraju kaznenim dijelima i zločinima iz mržnje jer nema dovoljno informacija koje se daju ljudima o tome jer žrtve se boje da neće se ništa promijeniti nakon toga. Moramo se boriti protiv takvog dojma, moramo se boriti protiv e, antisemitizma i u stvarnom životu i na internetu i moramo zajednički djelovati protiv toga. E, e, hvala. Riječ zastupnice Juke Vičene. Antisemitizam je dijagnoza jedne ozbiljne bolesti koja pogađa društvo. Međutim, da bismo tu bolest mogli liječiti, moramo znati što je, koji su uzroci do nje doveli. To su unutarnji i vanjski uzroci. E, unutra imamo e, viruse mutante koji postaju aktivni u, u jednom okolišu ljutog e, nacionalizma i moramo ga ih iskorijeniti. Jedan od vanjskih uzroka danas nije spomenut, a e, proizlazi iz dvolične politike Kremljina protiv Europe. S jedne strane neke zemlje napadaju jer su navodno antisemitizmi i kofol se bore protiv nacizma, a s druge strane financiraju nacionalističke stranke u EU. A stoga postoje prijedlozi da se razgovara o borbi protiv e, antisemitizma, međutim oni su lažni jer Rusija sama revidira e, svoj totalitarizam osnovan na mržnji. Borba protiv antisemitizma treba biti sagledana u okviru borbe e, protiv svih totalitarnih režima. Gospođa Šojdrova, Mihala. Poštovani kolege, ovu raspravu vodimo jer smo suočeni s porastom mržnje, govora iz mržnje, antisemitizma i rasizma. Ne želimo da dođe do dalje eskalacije jer to može dovesti do političke, eh, do političke zlouporabe što je ranije dovelo do diktatura. 85 eh, do 90% židova u Europi kaže da ih muči i brine antisemitizam, ali to vrijedi i za središnju i jugoistočnu Europu gdje je jako malo e, muslimana. U Poljskoj 48% ljudi e, smatra e, ima antisemitističke osjećaje, u Mađarskoj je to 42%. Kako ćemo se onda boriti protiv E, takvog antisemitizma ili obične ljudske mržnje koja je protivna dostojanstvu. Dakle, s jedne strane moramo poznavati povijest i moramo raditi na obrazovanju. E, ali govorimo o etičkom obrazovanju. Ne smijemo tolerirati takav govor u javnom prostoru. Potpredsjednica komisije je dala primjer, a i ja imam jedan primjer. Primjer je to hrabrog postupanja protiv mržnje. Češki kardinal Duka jasno je rekao što sam misli o govoru mržnje e, vezano za jednu džamiju u Češkoj. Već je rečeno što je rekao Marijan Turski na jedan vrlo e, bitan način. Dakle, on je rekao da holokaust i koncentracijski e, kampovi nisu došli e, iz nebuha, već su polako nastali e, i kasnije doveli do agresije koja je poslije dovela do istrebljenja. No, nažalost, ono što je on rekao, aktualna je tema svi smo mi odgovorni ako ovako što dovede do tragedije i ne samo oni koji siju mržnju, oni se trebaju urazumiti, ali ni mi ne možemo stati po strani i pasivno promatrati. Moramo e, odlučno djelovati jer ako e, prešutimo, onda će kasnije biti prekasno ako stvari, e, ako ovakvim postupcima e, e, dopustimo normalizaciju, onda ćemo biti odgovorni. Dakle, 11. je zapovjed, ne budite ravnodušni. Mi kao Europski parlament ne možemo biti ravnodušni ako vidimo da se krše nečija prava. Zamislimo svijet bez mržnje. Hvala vam lijepa. Sljedeći ima riječ kolega Van Dalen. Zahvaljujem mu na e, inicijativu koju je danas preuzeo kako bi e, predstavio jednu e, novu stranicu protiv antisemitizma. Hvala vam lijepa. 75 godina nakon Auschwitza još uvijek postoji mržnja prema židovima u Europi. Od 1984. bilježimo cijeli niz incidenata e, u odnosu na židove. 2019. bilo je 1800 takvih e, izgreda e, protiv židova. Nažalost, cijeli je niz događaja koje smo ovdje mogli spomenuti. Pomislite samo na napad na sinagogu u Haleu. Pomislite zatim na nekoliko članova koji su, odnosno zastupnika koji su e, dali e, ostavku zbog stajališta Korbina u laborističkoj engleskoj e, stranci. Ili sjetimo se žene koja je u Parizu u njenom stanu ubijena. Dakle, jako je puno takvih događaja. Moramo se moramo iskorijeniti antisemitizam i zapravo ga e, završiti i zapravo ga e, zaustaviti u samom začetku. Potpišite e, tu peticiju. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Evo, ovo je važna tema. Važno je jasno i glasno reći da je nakon drugog svjetskog rata jedini mogući pristup antisemitizmu onaj koji ima nultu stopu tolerancije prema njemu. U Mađarskoj su društvo i politika u, u tom pogledu potpuno suglasni. E, članovi židovske zajednice žive sigurno, mogu e, prakticirati svoju vjeru i svoj identitet. I to je naša i ustavna obveza i moralna dužnost. Ponesni smo na činjenicu da je židovska zajednica e, dobro stojeća u našem društvu i židovske obitelji se osjećaju dobro i održavaju vlastite tradicije. A istovremeno u zapadnoj Europi broj e, e, nasilnih kaznih djela protiv židova jest u porastu. Kako bismo se Dakle, osim što se trebamo boriti protiv takvih napada, trebamo govoriti o tome kako se širi E, radikalni muslimanski, ali i semitistički e, e, izjevi koji dovode do povećanja antisemitističkih napada. I između ostalog trebamo se i aktivno boriti protiv nezakonitih migracija. Hvala. Zastupnica Kokolari. Hvala. Moramo ozbiljno odbaciti diskriminaciju, mržnju i rasizam protiv židova u Europi. Židovi u Švedskoj su naročito ranjiva skupina i njih e, napadaju razni ljevičarski ekstremisti i čak oni koji mrze izraelsku državu. Mladi se boje iskazati svoju židovsku vjeru jer se boje diskriminacije u školi. Oni koji odlaze u sinagoge se izlažu mržnji i napadima. Ja tražim da Europska unija počne konačno poduzimati mjere za zaštitu židova u Europi. Moramo educirati mlade u školama i moramo ulagati u razvoj europskih e, načina za blokiranje financiranja ekstremizma i onih koji šire nedemokratske vrijednosti. Hvala. E, riječ ima zastupnika Demov. Izvolite. Poštovani kolege, danas e, se odričemo antisemitizma i rasizma koji se temelji na mržnji i netoleranciji prema nečijoj vjeri, rasi i e, drugoj pripadnosti. To je jasno jer za, takve, za takvo ponašanje nema ovdje mjesta. Međutim, istovremeno trebamo sami sebe pogledati u ogledalo i pitati se možemo li e, svoje birače potaknuti da se civilizirano ponašaju, jesmo li im sami dobar primjer. Na zadnjem zasjedanju u Briselu kolega iz e, Grčke je pokidao tursku zastavu u e, hemiciklu koji je zapravo primjer demokracije. Ja vas sada pitam je li to primjer poštovanja i korektnog ponašanja ili je to primjer mržnje. Jesmo li mi E, zastupnici u parlamentu e, privilegirani, jer se mi smijemo tako ponašati prema tuđoj zastavi, zastave Turske, ili, e, ili ne. Pozivam sve da se suzdržimo od antisemitizma, rasizma i mržnje, ali mi sami prvo trebamo poslužiti kao primjer civiliziranog evropskog ponašanja. Hvala vam lijepa. Hvala, prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Gospodin Hetman ima riječ kao prvi govornik. Hvala gospodine predsjedajući, dame i gospodo. Nedavno smo obilježili oslobođenje Auschwitza i mogli bismo pomisliti da bi događaji iz drugog svjetskog rata mogli poslužiti kao dobra pouka iz povijesti, ali nažalost sada na početku 2020. godine nitko ne može reći da smo se oslobodili zaraze antisemitizma, ksenofobije i rasizma koji su doveli do tih tragičnih događaja prije više od pola stoljeća. Imamo sada unutarnje tržište, imamo slobodu kretanja, ali upamtimo da je Europa nastala iz potrebe da se spriječe novi sukobi i očuva mir. To uključuje također i temeljna prava kao i pravo na pravedno, mirno i tolerantno društvo. To je naša obveza. Europski parlament i naše vlade moraju ustrajati na uklanjanju svih znakova i sklonosti rasizma i ksenofobije u našim društvima. Hvala. Ja, Milan Kolega Hetman. Antisemitizam, rasizam i mržnja proizlaze iz tragičnih događaja europske povijesti i svjetske povijesti. Ali ne služe samo tome da bismo se pristječali povijesti, već isto tako da bismo suzbili suvremene oblike takvih ponašanja. Danas mislimo da samo autoritativni vođe i lideri žele manipulirati gomilom. Ali takvi stereotipi i predrasude mogu zapravo dovesti do ogromnog požara koji se hrani nacionalizmom. Nedavno su se pojavili u Italiji, u područjima u kojima živi slovenska manjina, e, neofašistički natpisi. Ja se nadam da će talijanske vlasti učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se takva praksa suzbila i pronašli odgovorni. Europska politika ima ogromnu odgovornost boriti se protiv svih oblika antisemitizma i rasizma. Hvala, Dame i gospodo, evo Javljam se za riječ zato što svaka manifestacija antisemitizma, rasizma ili mržnje, dakle svako takvo ponašanje, ne samo da je postupak protiv manjine, već to postupak koji je prijetnja Europi. Kako ćemo e, se pozabaviti tim e, problemom? Evo daću vam primjer iz svoje zemlje, Bulgarije. E, ekstremni nacionalist Valerij Simonov izabran je za e, predsjednika e, našeg parlamenta uz pomoć Bugarske socijalističke stranke. To je osoba koja je pokušala otjerati ljude koji su bili na granici sa Turskom, koji su došli da bi glasovali ili posjetili svoju rodbinu nemojmo e, e, biti neoprezni jer zlo vreba sa svih, svake strane. Budimo slobodni i očuvajmo slobode svih građana. Hvala, riječ ima zastupnica Herzberger. Molim vas, uključite mikrofon. Rasizam, antisemitizam i nasilje se šire u Europi Rasprava je na sjednicama na ulici i u svakodnevnom životu sve su agresivnije. Uvrede se šire i također se u pravosuđu opravdavaju. To daje rasistima plodno tlo za širenje i pojavljuje se sve češće i rasistički moli ljudi tamnije pute, Sinti, Roma, e, Židovi su žrtve rasističkih napada. Nakon napada na židovsku zajednicu prošle godine u Haleu je počinjen još jedan napad na zastupnika Bundestaga iz Eh, afričkog porijekla. Također prošle, prošloga tjedna na izborima u Turingiji smo bili svjedoci neugodnog događaja u kojem je jedna stranka eh, koja eh, je inače liberalne orijentacije ušla u koaliciju sa krajnje desničarskom strankom. Moramo stati na kraj ovakvim rasističkim pojavama kao u Luisburgu ne smijemo dopustiti da se takvi događaji ponavljaju. 2014. do 2024. prema UN-u je razdoblje koje je proglašeno razdobljem borbe protiv e, osoba afričkog porijekla. Trebamo kulturu ravnopravnosti, kulturu solidarnosti i borbu protiv rasizma. Predsjednik prekida govornik. Gospodin Le Breton ima Hvala gospodine predsjedatelju. Antisemitizam se ponovno javlja u Europi. U Francuskoj primjerice izvješće iz 2019. godine koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova govori o porastu o 60, 74% antisemitističkih kaznenih dijela u godinu dana, a 35% židova koji žive u Francuskoj osjećaju prijetnju. Treba se boriti protiv ovog zabrinjavajućeg fenomena. Međutim, osim borbe, trebamo se i osvijestiti da danas postoje tri izvora antisemitizma antisemitizma. Kao prvo, to je antisemitizam ekstremne desnice koji je najstariji koji dalje postoji. E, najnovija pojava je e, antisemitizam ekstremne ljevice koji je zapravo derivat e, protivnika cionističke e, ideologije. A postoji izvor koji se pojavio kao izvor antisemitizma nakon nekontrolirane imigracije. Predugo smo puštali da se e, razvijaju ovakvi fenomeni, a da nismo reagirali. Trebamo stati na kraj netoleranciji i e, boriti se protiv nje i ne posustati. Masić. zastupnica Tomašić

Um i e Poštovani predsjedniče, postoji velika eh, baština borbe protiv eh, ovakvih oblika eh, mržnje u ime svih onih koji su bile žrtve takvog ponašanja. Osuđujemo povijesni revizionizam, nemojmo dozvoliti da se borba protiv antisemitizma instrumentalizira kako bi se kriminaliziralo djelovanje svih onih koji osuđuju mm, nezakonito ponašanje E, izraelske vlade protiv izraelskog naroda. Nemojmo dopustiti da nas optužuju oni koji se protive e, izraelskim politikama koje su e, loše. Dakle, uz Trumpovu podršku krši se međunarodno pravo i međunarodne konvencije i općenito ljudska prava nemojmo, e, nemojmo miješati tko su počinitelji, a tko su žrtve. E, dakle, Izraelsko, izraelska vlada sada e, čini štetu vlastitom stanovništvu. Hvala vam lijepa. Neću govoriti o onome što je u samoj osnovi borbe protiv antisemitizma i mržnje. Istina je da nam je e, potrebna dobra e, politika i strategija da bismo se borili protiv takvih pojava. Međutim, te politike treba brzo izraditi u svim državama članicama, u glavnim gradovima, ali i u selima. Bez generalizirane primjene, dakle bez sveopće primjene, imat ćemo situacije kao što smo imali u Rumunjskoj, gdje su dva e, kuhara azijatskog porijekla morali e, promijeniti posao da ne bi uzrujali lokalno stanovništvo koje je uzrujala čisto njihova, njihova prisutnost kao stranaca u toj zajednici. E, dakle, bilo je jednostavno prihvaćeno da se kuhari e, premjeste na neko radno mjesto koje je niže od onog koje im odgovara. Imamo jako puno e, godina mržnje i e, predrasuda protiv onih koji su drugačiji. Nismo više u srednjom vijeku, moramo e, paziti da se ne vratimo u strahote prošlosti. sada dajem riječ ponovno potpredsjednici Jurova. Izvolite. mr uvaženi zastupnici dame i gospodo zaista sam zahvalna na potpori europskom parlamentu kada se radi o ovom pitanju. Želim odgovoriti na nekoliko komentara koje smo imali prilike čuti. Citirali ste e, rezultate Eurobarometra kao i ispitivanja Europske agencije za temeljna prava koji su zaista alarmantni kada postavite pitanje židovskim građanima u Europskoj uniji što ih najviše brine, odgovor je sigurnost. A kad pitate europske građane koji nisu židovskog podrijetla što ih najviše muči, reći će muči nas e, sigurnost radnog mjesta, obiteljska pitanja, kuća i tako dalje. To je zaista alarmantno da židovski narod osjeća takav elementaran strah i da planira napustiti Europu. Židovski narod koji odlazi iz Europe nikada nije dobar znak. To nije Europa. I kad vidimo da su neki od njih već otišli, postavljamo si pitanje činimo li dovoljno. Ne, još uvijek ne činimo dovoljno, moram to nažalost reći, a svi mi imamo obvezu učiniti mnogo, mnogo više. Komisija je naporno radila na tome da postigne opipljivi rezultat kada se radi o borbi protiv antisemitizma. Odlučili smo promicati definiciju antisemitizma koju sada koristi i većina država članica. Otvoreno govorimo o izvorima antisemitizma i bavimo se tim problemom, a to je spomenuto i ovdje. Krajna ljevica, krajnja desnica islamistički radikalizam, ali isto tako i teorije zavjere. Upravo zato potaknuli smo države članice, posebice Ministarstva unutarnjih poslova, da donesu odluku temeljem koje će se na razini država članica osmisliti strategije za borbu protiv antisemitizma koje će pratiti vrlo konkretni planovi, posebice u dva aspekta, a to je sigurnosni aspekt i obrazovanje. Na strategijama se sada radi i za vrijeme njemačkog predsjedanja analizirat ćemo strategije te ćemo donijeti odluku kako dalje. Želimo vidjeti konkretne mjere koje prate financijska sredstva Treba nam sigurnost. Apsolutno je neprihvatljivo da židovska zajednica mora financirati vlastitu sigurnost i zaštitu na, u židovskim školama, sinagogama i tako dalje. Trebamo također više raditi na obrazovanju, to treba biti odraženo u nacionalnim strategijama i to također treba pratiti adekvatno financiranje, uključujući i europsko financiranje, zato što imamo na europskoj razini financijska sredstva koja se mogu posvetiti obrazovanju u tom području. Ja sam također bila u um, Auschwitzu na eh, obilježavanju obljetnice 75. obljetnice oslobođenja eh, tog koncentracijskog logora i slušala sam priče iz usta ljudi koji su to zaista doživjeli, živih svjedoka. Nećemo još dugo imati prilike to čuti izravno od njih. Nemojmo dozvoliti da se e, s generacijama uspomena na holokaust izgubi. Došlo je do promjene diskursa. Statistički podaci pokazuju da moramo ponovno ozbiljno govoriti o holokaustu, o izvorima holokausta, o tome kako je e, započeo. Marijan Tusk je upravo govorila na tom E, na toj, e, je govorio na toj komemoraciji e, o takvim stvarima. Nije govorio o prošlosti, govorio je o sadašnjosti, o tome kako ponovno može doći do holokausta. I rekao je da ako do njega ponovno dođe, to će biti zbog toga što smo ravnodušni i pasivni. I on je govorio snažno protiv osjećaja ravnodušnosti koji se širi. Posljednji komentar koji želim reći jest da smo vezano uz govor mržnje na internetu kontaktirali glavne aktere u toj industrijskoj grani kako bi se govor mržnje uklanjao sa mrežnih stranica. Međutim, to nije dovoljno. Svako kazneno djelo treba pratiti odgovarajuća kazna. Stoga e, potičem države članice da e, pokažu svojim ponašanjem da se ne može nekažnjeno govoriti iz mržnje i da se ne oslanjaju samo na to da činjenica da se nešto reklo online je zapravo nešto što je rečeno anonimno i čemu se ne može ući u trag. E, vlasti moraju biti aktivnije. Ono što mi kažu e, jest da je u 2020. godini, u 21. stoljeću u Europi E, da su nestale granice, dakle e, digitalni razvoj, e, korištenje online usluga je izbrisalo granice, a snage reda i provedbe zakona i dalje su omeđene nacionalnim granicama i upravo zato želimo unutar komisije raditi na tome da se te granice uklone i da se omogući suradnja jer ako to omogućimo onda će to zaista omogućiti da se uđe u trag počiniteljima neovisno o tome gdje je u Europskoj uniji došlo do kaznenog djela.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 Želim svima zahvaliti. na ovoj raspravi i također svima govornicima koji su uzeli riječ. Ovime zaključujem ovu raspravu i sada imam jedno priopćenje, a to je da pučani prihvaćaju odlučenje predsjednika o um, i raspodjeli mjesta u odborima i te će se odluke objaviti u zapisniku. A sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. A to je izjava Vijeća i komisije o aktualnoj prijetnji vladavini prava u Poljskoj. Možete se javljati za riječ putem e, vave kartice i za e, spontano javljanje za riječ elektroničkim putem. Neću sada ponavljati sve upute. E, svima su poznate, a sada u ime vijeća riječ ima gospođa Brnjac. Uvaženi kolege zastupnici, dopustite mi da još jedan put istaknem da vladavina prava ima ključnu ulogu u našim demokratskim društvima. U Strategija Europske unije stoji da je vladavina prava jamstvo da će se da svi pridržavati naših temeljnih vrijednosti. Vladavina prava i demokracija ne mogu se sagledati izolirano jedno od drugoga. Oni su međusobno ovisni i jedno ne postoji neovisno o drugom. Zajednička je odgovornost institucija Europske unije i država članica pobrinuti se da se jača vladavina prava te da vladavina prava bude konstanta našeg zajedničkog projekta. Neovisnost pravosuđa ključna je za vladavinu prava. Isto tako se mora provoditi zakonski okvir Europske unije i naš zajednički pravni poredak. Što se tiče postupka temeljem članka 7. koji je pokrenula komisija u veljači, kao što sam vam rekla, održana su tri saslušanja u tijekom e, ove prošle godine u Vijeću za opće poslove. Od tada je vijeće redovito informirano o stanju u Poljskoj. Razgovaralo se o trenutnoj situaciji na Vijeću općih poslova tijekom 2019. godine u veljači, četvrtom mjesecu i 12. mjesecu. Vijeće i dalje razgovara o ovom pitanju i naše predsjedništvo je spremno nastaviti rasprave e, u formatu Vijeća za opće poslove. Nadamo se također da će i dijalog na političkoj razini dati svoje rezultate. Hvala vam lijepo, potpredsjednica Jurova. Uvaženi kolege zastupnici, sjećate se vjerojatno da je 15. Eh, siječnja povjerenik Reinders zajedno sa mnom informirao uvažene zastupnike o situaciji u Poljskoj. Tada smo u kontaktu sa poljskim vlastima. Povjerenik eh, Reinders se sastao sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa iz Poljske 24. Eh, siječnja, a ja sam otišla u posjet Poljskoj 28. siječnja. Tom prilikom sam se sastala sa E, parlamentarnim zastupnicima, sa predsjednikom Vrhovnog suda, e, predsjednikom Ustavnog suda i ombudsmanom. Pažljivo sam saslušala argumente poljske vlade i objasnila sam im stajalište komisije. Komisija je spremna na otvoren dijalog kako bi se razriješila otvorena pitanja. Istovremeno, komisija će ispuniti svoje obveze kao čuvarica ugovora. U tu svrhu će koristiti postupak u slučaju povrede prava kada god dođe do pojave nespojivosti sa pravom Europske unije. Tako da se nastavlja postupak temeljem članka 7. dokle god postoje sustavne prijetnje vladavini prava. Na posljednjoj raspravi u ovome domu izvijestili smo vas o novom nacrtu zakona kojim se uređuje funkcioniranje pravosuđa. Objasnila sam da se tu govori o nekim pitanjima kao što su neovisnost pravosuđa, te se to izaziva dodatnu zabrinutost u komisiji. Iz tog razloga sam 19. prosinca 2019. godine uputila pismo poljskoj vlasti gdje se podsjeća da komisija želi da poljske vlasti osnaže vladavinu prava, spriječe probleme te da rade na rješavanju problema kada se oni pojave. Također sam pozvala sve, sva državna tijela da ne nastave postupak e, vezano uz ovaj nacrt zakona dok se ne obave potrebne konzultacije. Venecijanska komisija je također izdala svoje hitno mišljenje o ovom zakonu te je upozorila da ga ne bi Poljska trebala usvojiti. 24. siječnja je usvojen novi zakon o pravosuđu, a to je također predsjednik potpisao kao važeći zakon. Ovaj zakon postavlja brojna pitanja vezano uz vladavinu prava Venecijanska komisija je ukazala da bi to moglo dodatno ugroziti neovisnost pravosuđa u Poljskoj. Također se postavljaju pitanja spojivosti s pravom Europske unije, a komisija trenutno detaljno analizira spomenuta pitanja. Mogu vam pružiti jamstva da je komisija predana tome da se osigura puno ispunjavanje svih e, zakonskih propisa Europske unije. Osim ovog novog zakona e, dogodile su se i neke druge stvari. 15. siječnja je Vrhovni sud izdao novu presudu vezano e, uz neovisnost stegovne, stegovne vijeća. Komisija je potvrdila svoju odluku i navela je da stegovno vijeće nije neovisni sud u prema tumačenju niti europskog niti nacionalnog prava. U rezoluciji od 23. siječnja Vrhovni sud je donio odluku da suci koji se imenuju na zahtjev novog državnog sudbenog vijeća neće moći donositi presude u sudskim predmetima. Također su proglašeni nevaljanima, e, nevaljanima sve presude e, u ovom kontekstu. Ustavni sud je također dobio pitanje vezano uz ustavnost pristupa e, neovisnom pravosuđu nakon preliminarne presude Vrhovnog suda 19.11.2019. godine. 28. siječnja 2019. godine donesena je privremena odluka e, kako bi se e, privremeno obustavila ovršivost odluke Vrhovnog suda. Što se tiče stegovnog režima, vjerojatno se sjećate da je 14. siječnja komisija zatražila privremene mjere i zatražila je od suda da suspendira funkcioniranje stegovnog vijeća. U međuvremenu mogu samo primijetiti da stegovno vijeće i dalje radi. U zaključku moram iskazati žaljenje da ovi najnoviji događaji upućuju na to da je situacija vrlo ozbiljna, što se također vidi i iz recentne odluke Parlamentarne skupštine Vijeća Europe da se pokrene postupak motrenja nad funkcioniranjem e, institucija u Poljskoj te vladavine prava. Istovremeno želim još jedanput ponoviti da je komisija spremna nastaviti dijalog e, s poljskim vlastima kako bi se riješila ova pitanja tijekom mog službenog posjeta Poljskoj. Poljske vlasti su iskazale spremnost na takav dijalog i na